da prelazimo na sljedećeg govornika. Dame i gospodo, Europski fondovi za dugoročna ulaganja definirani su kao novi financijski instrument koji će omogućiti da se privatna ulaganja usmjere u evropsko gospodarstvo. Dugoročna ulaganja su ključni instrument kako bi evropsko gospodarstvo ponovno ostvarilo održivi gospodarski rast sukladno strategiji Europa 2020. E, gdje je naglasak na promicanju zapošljavanja i konkurentnosti. Drago mi je što se izbjegavaju spekulacije i porezne oaze zahvaljujući nastojanjima moga kluba te da, da je stavljen naglasak na neke e, ciljeve socijalne politike. Dakle, ovo je usmjereno na realni sektor gospodarstva u državama članicama. Također se jamči mogućnost malim ulagačima da sudjeluju fond uz odgovarajuće zaštitne mehanizme kao što je Early Ticket i Early Redemption Clause. I podržavam usvajanje ovoga izvješća na plenarnoj sjednici. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala. Gospodin Marijas. Hvala. Ključni problem kada je riječ o funkcioniranju gospodarstva u današnje vrijeme je upravo kako financirati gospodarstvo i financiranje kazino gospodarstva što znači ulaganje u financijske proizvode a ne u realno gospodarstvo i to zato što se pokušava ostvariti maksimalna dobit za kapital. Upravo zato krupni kapital ide od zemlje do zemlje i mijenja vlasnika u roku od nekoliko sati, a sve to dovodi do povećanja razine siromaštva. Treba nešto poduzeti, treba imati nove propise kojima će se zabraniti bankama da sudjeluju u tom kazino gospodarstvu. E, moramo razlučiti rad i aktivnosti komercijalnih banaka od investicijskih banaka i samo na taj način ćemo ostvariti dugoročna ulaganja u infrastrukturu i mala i srednja poduzeća. Hvala. Hvala lijepa kolega Marijas. Na jednu minutu kolega Glesas ima riječ. A kolegi Glesas. Kolega Glesas. Prije na po 2400 na drož 2003 e, imali smo problem sa robstvom. 400 godina kasnije Plutarh je imao još e, brutalnije izjave. Zapravo je absurdno i šokantno uzimati e, novac u zajam. I upravo e, to su bile metode koje su uništile našu zemlju, koje su isjedile narodi i odnijele sve ono e, što su imali samo da bi spasili banke. Nezaposlenost, potpore, zatvaranje tvrtki, Čak i masovne migracije mladih te e, suicidi, te samobojstva su trenutni problemi naše zemlje s kojima se moramo suočiti. A ovi dugoročno ulaganja u, Europi pitanje je gdje će završiti, hoće li se njima koristiti banke ili naš narod i molim vas da dopustite grčkom narodu da odlučuju o svojoj sudbini kako najbolje znaju i umaju. Hvala vam kolega Glesa, slijedi kolega Kelly, izvolite. E, e, Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju. Izvjestitelj ovog izvješća njega treba pohvaliti. Što god on dotakne, to je, to je uvijek dobro. E, prije svega evo sada kada govorimo o dugoročnim fondovima, što je vrlo važna tema. Imamo sada mogućnost da izađemo iz krize i kao takvo moramo raditi upravo na dugoročnim ulaganjima. Prije svega tamo gdje bi od toga korist imali sviju, svi. Sada moramo početi gledati na obnovljive izvore energije, na ulaganje u takve sektore privrede i naravno moramo e, gledati i na druge sektore. Možemo potaknuti rast tih sektora putem ulaganja. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavatelju. Hvala vam lijepa uvaženi kolega Kelly, sljedeći, sljedeći je kolegica Grapini domnule predsjedniče încep prin a puno hvala predsjedatelju prije svega htjela bih reći da e, cijenim e, rad izvjestitelja zato što je prihvatio da moramo poboljšati odnosno zapravo je e, se usmjerio ka tome da poboljšamo onaj prijedlog komisije no ne smijemo stati na tome zašto jučer i danas ste čuli često termin malog i srednjeg poduzetništva ja se sada pitam hoće li malo i srednje poduzetništvo moći imati pristup tim tim e, fondovima za dugoročnim ulaganjima zato što smo imali tužno iskustvo u nekim drugim situacijama kada je riječ o investicijskim fondovima. Oni su davali iste kriterije kao i banke i zato smatram da bi ovaj ovdje e, fond za ulaganja trebao biti posvećen isključivo malom i srednjem poduzetništvu i trebao bi odrediti baš točan iznos za njih jer u protivnom će se svi fondovi usmjeriti u istom smjeru a malo i srednje poduzetništvo će biti bez potpore. Dakle, svi oni fondovi do sada koji su bili zapravo stvoreni za malo i srednje poduzetništvo funkcioniraju samo na teoretskoj razini i ništa se u praksi ne rješava. Ja vas molim da nađete neko rješenje kako bismo financirali baš male i srednje poduzetnike. Hvala vam lijepa kolegice Grapini. Uobičajeno se vodim načelom da ko nije ovdje kada ga prozovem da ga eto onda propuštamo, ali vrlo mi je žao što nisam vidio kolegu Zvera, izgleda da je on sam bio iznenađen tome što nije bio prisutan kolega Gvaltieri, on je doista samo na kratko izašao i cijelo vrijeme sam ga ovdje vidio i stoga, toga sada predajem njemu riječ na kraju ovog spontanog javljanja za riječ. Kolega Sver. Hvala za besedo, gospod zahvaljujem se Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Želim zahvaliti izvjestitelju, gospodinu Lamasuru, koji je obavio izvjestan posao. Ja podržavam njegovu tezu da ulaganja ne slijede ove indikatore, pokazatelje u Europi koji se trenutno nalaze u eh, popravku, moramo potaknuti dugoročna ulaganja, što znači da ćemo time potaknuti ulaganja u europska gospodarstva. To je vrlo dobro zato što će to dovesti do više financiranja u važnim projektima. Na primjer, sektor e, infrastrukture. Infrastruktura je vrlo važna na području Europske prije svega kada se radi o državama poput Slovenije gdje nedostaje odgovarajuća infrastruktura i gdje postoji problem sa obnovom e, cesta, željezničkih trasa itd. Dugoročno ulaganje će stoga doprinijeti Europskoj kapitalnoj uniji, ojačat će europsko gospodarstvo koja se neće zatim samo temeljiti na bankama. Hvala vam. Hvala vam lijepa kolega Zver. S ovima smo završili sa spontanim javljanjem za riječ. Mm, predajem riječ e, povjerenici gospođi Vestager. I Htjela bih vam svima zahvaliti na vašim komentarima. Od strane komisije zalažemo se da se ovaj fond počne što prije koristiti i što duže. Kako bismo to postigli, radit ćemo sa Europskim tijelom za vrijednosnice, te ćemo provoditi odluke koje se odnose na tekst o kojem ste danas raspravljali. Također računamo na vašu suradnju kako bi ovo bio jedan uspjeh, jedna uspješna priča. Europski fondovi za dugoročno ulaganja su jedan od prvih konkretnih e, koraka koje poduzimamo kako bismo stvorili realnost koje se bave trgovinom vrijednosnica. Zato to će nam poslužiti kao podrška realnom sektoru za, kako bismo pomogli malim i srednjim tvrtkama da procvatu. Zajedno smo stvorili čvrst okvir koji investitorima pruža sigurnost da će se njihov novac iskoristiti kako bi se financirao pametan održivi razvoj u realnom sektoru. Velike tvrtke kao i one male dobit će potrebne kredite na koje će se moći osloniti kroz duže vrijeme. I kao što su mnogi spomenuli, ovo je jedan dodatni element jer su nam na raspolaganju i dodatni fondovi eh, s kojima raspolažemo. Uredba brani investicije u trećim zemljama koje nemaju efikasno pravosuđe kad je riječ o oporezivanju, a to se prije svega odnosi na oporezivanje dohodaka. To se odnosi na neke druge naše postojeće fondove i mislim da je to izuzetno važno. Još nešto važno su investicije u stanovanje i kuće što se dozvoljava kao dio dugoročnih ulaganja. Konačno, kao što su mnogi od vas učinili, ja bih još jednom htjela e, zahvaliti izvjestitelju gospodinu Lamasuru na njegovom zalaganju pri izradi ovog važnog zakonodavnog akta što je stvorio dobar instrument na koji možemo e, odmah računati. Hvala vam lijepa, gospođo povjerenica Vestager. Na kraju ove rasprave predajem riječ izvjestitelju gospodinu Lamasuru. Gospodine predsjedavatelju, htio bih se nadovezati na izvrstan zaključak koje je iznjela povjerenica i želim zahvaliti svim kolegama koji su nam izrazili podršku, prije svega kada se izvjestimo u Sjeni, Europskoj komisiji te talijanskom predsjedništvu koje je bilo vrlo dobro u zaključivanju pregovora. Da je ovdje još uvijek gospodin Lambert, onda bih mu rekao da naravno ako vedemo kvotu sa 60% obavezne kvote financiranja da dakle to što nismo zadržali da je to dobro zato što sada nećemo imati 60% nego 100% ulaganja koje će se posjetiti europskim projektima da je ovdje još uvijek naša kolegica Matijas. Razuvjerio bih ju rekavši da ćemo pomoć ovih fondova za dugoročno ulaganje učiniti suprotno od onoga što smo do sad poticali, to su ta kazino gospodarstva. Ovdje sad je u tome da se uzima novac od tamo gdje se nalazi, da ga se posveti svojim radnih mjesta i um, jačanju našeg, naše tržišne konkurentnosti dugoročno. Da još uvijek ovdje gospodin Lemon da bi e, također njemu rekao da nasuprot onoga što je rekao da će banke, prije svega u našoj državi Francuskoj, i dalje nastaviti financirati male i srednja poduzeća na jednak način kao i prethodnih godina, ali e, da to nije dovoljno da pokrijemo svu potrebu za ulaganjima u Europske unije. Na posljedku e, uputit ću jedan, jedan prijedlog državama članicama. Samo po sebi je razumljivo da će ovi fondovi imati utjecaj samo ako ih učinimo seksi, ako ih učinimo atraktivnim, tako što im dodamo klauzulu o štednji koja će biti e, fiskalno, dakle porezno najpovoljnija u svakoj od naših država članica. Takav poticaj nam je potreban kako bi ti fondovi mogli funkcionirati i kako bi ovo, isto tako je ova današnja rasprava dobro pokazala da nam je to upravo i potrebno. Hvala vam. Hvala vam lijepa kolega Lamasur. S ovime završavamo raspravu. Glas